Right, colleagues, we're going to make a start because... Poštovani kolege, mislim da možemo početi. Ljubozno vas molim da zauzmete svoja mjesta. Mnogo je toga na našem dnevnom redu. Mnogo važnih točaka za ovo jutro. E, pa bi smo htjeli početi sa sastankom. Dobrodošli na sastanak našega odbora. Druga točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Možemo li usvojiti dnevni red? Kakav je, kako je vam predložen za ovaj sastanak? Hvala vam lijepo. Treća točka dnevnog reda, priopćenja predsjednice. Nemam ništa za priopćiti. Glasovanje u 11.30, pa vas samo podsjet da budete nazočni na glasovanju u 11.30. A zatim točka broj 4 priopćenja komisije. Ima li komisija što za priopćiti? E, da, molim vas. Gospođa Rujana Pavlić, izvolite. Hvala vam lijepo, dobro jutro. Ja sam jedna od koordinatorica iz opće uprave DEFKO za koordinaciju s parlamentom. Imamo um, kratko priopćenje. Naš glavni ravnatelj, gospodin Demelo, odlazi iz Devka prvoga ožujka. Novo izabrani e, portugalski predsjednik ga je pozvao da bude njegov voditelj e, ureda i e, da preuzme upravljanje jednim domom u Portugalu. Još ćemo vidjeti tko će ga zamijeniti i o tome ćemo vas obavijestiti. Hvala. U redu, hvala vam lijepa na toj informaciji. Trebala sam to reći koordinatorima, ali nisam to znala. Žao nam je što gospodin Demelo odlazi, no naravno velika je čast kad vas pozovu natrag u e, vašu zemlju. Nadam se prije nego što će otići da ćemo imati priliku u našem odboru osobno mu zahvaliti, iako odlazi dosta brzo. E, u svakom slučaju bilo bi lijepo da ga vidimo kako, kako bismo mu se osobno zahvalili za sav njegov rad e, u suradnji s ovim odborom tijekom mnogih, mnogih godina, ne samo od kada je postao glavni ravnatelj. I naravno radujemo se što ćemo u skoroj budućnosti upoznati i njegovog zamjenika. Ako nema drugih priopćenja, idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je nova, napredna i inovativna buduća strategija trgovine i ulaganja. To je mišljenje odbora za međunarodnu trgovinu, reakcija na komunikaciju komisije trgovina za sve. E, to je komisija objavila u listopadu prošle godine. Ovo je važan novi dokument komisije, svi znamo e, kada je riječ o razvoju da ga ne možemo imati bez trgovine i gospodarstva ovaj novi prijedlog uključuje i razvojne aspekte prije nego što dam prije nego što dam e, riječ kolegi Šarl, želite nešto reći u vezi poslovnika? Da, želim samo postaviti jedno pitanje komisiji. Zapravo trebalo bi pozvati zastupnike da predstavi, odnosno da kažu ono što imaju komisiji na samom početku sastanka. Da li to mogu učiniti sada? Imate pitanje koje je predviđeno tek za kraj sastanka. Ovdje samo govorimo o priopćenjima. Dakle, pitanja komisiji postavlja koje ste postavili u pisanom obliku, jel o tome govorite, jer ovo je bila samo točka s priopćenjima komisije. To je točka broj 19 pitanja za komisiju, a komisija vjerojatno u ovom trenutku još nije spremna odgovoriti na pitanja. To je točka broj 19. Dakle, sutra ujutro između 9 i 10. A ispričavam se, ja sam mislio da je to bio bilo predviđeno za početak sastanka, ali u redu, nema problema. To će biti sutra ujutro između 9 i 10. Ako ste im e, postavili pitanje, sutra ujutro će vam odgovoriti. Osprostite, gospodine Zahradil, imate sada riječ vezano uz mišljenje o strategiji trgovine i ulaganja. Hvala vam lijepo, veliko mi je zadovoljstvo bilo biti biti zadužen za ovo mišljenje jer ja sam i e, član odbora INTA pa se nalazim u dobroj situaciji jer mogu povezati te dvije stvari, razvojni program i program koji se odnosi na trgovinu, a razmatrajući ova pitanja napredne inovativne strategije trgovine i ulaganja. E, nacrt ovog mišljenja veoma je kratak, sastoji se od sedam točaka. Mislim da ovo nije pitanje koje se e, odnosi samo na trgovinu, no naglašavam važnost trgovine. E, ukratko, ono što ćete naći u mom nacrtu mišljenja jest da naglašavam da je otvorena trgovina e, pokretač rasta. Također naglašavam koliko je važna trgovinska politika za održivi razvoj, potom pozdravljam ishode konferencije u Nairobi, osobito u pogledu poljoprivrede i naglašavam važnu ulogu sheme pomoć za trgovinu E, dakle politike potpore poslovanju malih i srednjih poduzeća i slično. Podsjećam također da e, sporazumi o e, ekonomskom partnerstvu su ključni instrumenti za ublažavanje siromaštva i na kraju naglašavam da je korupcija i dalje velik problem u državama u razvoju i nerazvijenim državama i da je to problem koji je potrebno riješiti. E, rado ću čuti vaše prijedloge amandmana i spreman sam na razgovor o njima. Nadam se da ćemo doći do e, zajedničkog stava vezano uz konačni oblik e, mišljenja. Evo, to je sve za početak, ne želim dužiti i radujem se budućoj raspravi. Hvala vam predsjedateljice. Hvala i vama. Gospodin Paul Rubik iz EPP-a, izvolite. Najprije želim zahvaliti kolegi Zahradilu jer upravo ova tema e, za nas ima veliki značaj u budućnosti. Kao što svi znamo, e, postoji konkurencija ne samo što se tiče proizvodnje, nego i što se tiče potrošnje. Dakle, imajući u vidu jedno i drugo, samo ako i jedno i drugo funkcionira, proizvodnja i potrošnja možemo imati ravnotežu, odnosno e, razvoj. E, upravo pristup tržištu za najmanje razvijene zemlje, e, a Europa ima najveće, najveću kupovnu moć na ovoj svijetu, E, skupa sa SAD-om. E, naravno da je e, jako zanimljivo moći ponuditi robe i usluge kako bi se mogla pojačati kupovna moć u vlastitoj zemlji. Zato se radi o tome da se u okviru pregovora u okviru svjetske trgovinske organizacije obuhvati i e-trgovina e, e, kako bi se proizvodi mogli e, ponuditi na tržištu i naravno da se radi i o tome da se infrastruktura u tim zemljama mora pojačati opskrba elektro, električnom energijom je naravno temelj toga, temelj da bi se mogla, da bi se mogla odvijati e-trgovina. Dakle, to pak e, je temelj toga da se može razvijati proizvodnja i postići blagostanje na temelju toga. Jasno je naravno e, da e, cilj broj 16, održivi razvojni ciljevi su za nas značajni i mora se raditi na stabilizaciji institucija, osobito korupcija u zemljama u razvoju je e, najveće zlo koje nas pritom muči i ono što spriječava e, e, razvoj i blagostanje, dostizanje blagostanja i zato je upravo to jako, jako važno i Europska unija mora pokušati e, programe koje smo razvili za e, slabo razvijena e, područja na primjer program Erasmus za mlade poduzetnike pruža velike mogućnosti, tu bismo mogli obuhvatiti mala i srednja poduzeća. U svakom slučaju jako mi je drago što je ovo izvješće vrlo profesionalno e, napravljeno i mislim da smo tu postigli veliki korak naprijed. Hvala. Hvala i vama. Pedro Silva Pereira, izvolite. Želim se zahvaliti izvjestitelju na ovom sjajnom izvješću. Mislim da je zaista na konstruktivan način radio. Hvala i na njegovom izlaganju. Mislim da je ovo tema koja je nužna za koherentnost razvojnih politika. Ovo načelo je nama svima značajno, držimo do njega i mislim da zato trebamo razgovarati o trgovačkim strategijama Europske unije. Sasvim je jasno da strategija koju predlaže komisija trgovine za sve, strategija ko, za koju možemo reći da je pozitivna. E, tu se uključuje i održivi razvoj u okviru politike trgovine i ulaganja u Europskoj uniji. Ono što je pozitivno, to je ono što govorimo o politici koja se temelji na vrijednostima, koja je politika koja poštuje pravo i koja je poštena trgovina. Drago nam je vidjeti da je komisija rekla da će detaljno izanalizirati nove trgovinske sporazume u najmanje razvijenim zemljama. Komisija je također rekla da će raditi na suzbijanju korupcije kroz ove sporazume. No ono što bi bilo najbitnije od svega je to da se pređe sa riječi na dijela, te da se e, naš naša e, trgovinska politika uskladi sa e, ciljevima održivog razvoja. U moje ime i u ime socijalista mi ćemo predložiti amandmane na mišljenje ovog odbora. Mi moramo uključiti sve programe koji se tiču održivog razvoja u ove sporazume o trgovini, a naročito moramo imati sustav za nadzor primjene onog što se govori u ovih deset poglavlja. Nažalost, komisija za sad još nije uspjela održati visok visoku e, razinu poglavlja o održivom razvoju u sporazumima o trgovini. Ponekad smo već imali priliku vidjeti da je čak došlo i do nazadovanja razine koju bismo htjeli postići za održivi razvoj. Zato želimo naglasiti pitanje održivog razvoja u ovim sporazumima, govoriti o pravima, čuvanju okoliša, zaštiti potrošača i o ljudskim pravima. Što se tiče nadzora primjene ovih sporazuma, mislim da same sama tijela koja su zadužena za nadzor moraju dobro funkcionirati i da moraju uključiti suradnju sa civilnim društvom. I to bi bilo dobro e, izrečito reći u mišljenju o dokumentu komisije. Isto tako moramo tražiti dijalog i e, široku konzultaciju sa svim ovim zemljama u okviru postkotonua. Strategija komisije ne govori o ovom aspektu ne govori o e, uvjetima pod kojima će se raditi nakon kotonua, a to je jako bitno za trgovinsku politiku. Trebali bismo spojiti politike trgovine i poštivanje e, uvjeta za održivi razvoj kako bismo zaista pomogli zemljama s kojima potpisujemo sporazume, postizanje, kako bismo im pomogli da postignu bolji gospodarski rast. Dakle, to e, su amandmani koje ćemo mi naravno vam predstaviti u pisanom obliku kako bismo imali jedan konstruktivan dokument e, u kojem ćemo dati mišljenje o strategiji Europske komisije. Hvala, Šarl. Hvala i ja se želim zahvaliti izvjestitelju, e, kolegi Zahradilu, naročito mu se želim zahvaliti na stavku drugom e, njegovog izvješća. Tu govori o značaju trgovinske politike za održivi razvoj. U tom stavku nas podsjeća na ciljeve održivog razvoja, tu imamo e, više e, područja koji se tiču trgovine i to je za mene najbitniji stavak. Mi ne možemo se praviti da konferencija u Parizu i Njujorku 2015. godine nisu održane. Mi moramo uzeti u obzir obećanja koja su data na tim konferencijama kao i obećanja konferencije u Parizu za koja smatramo da su najbitnija. Dakle, ne možemo se praviti da te dvije konferencije nisu održane. Održivi razvoj se tiče obrazovanja, zdravstva, rada, prehrane. Ne možemo sve učiniti kroz trgovinu. Tu se nećemo sigurno složiti svi, ali e, trgovina je samo jedna od politika. Ono što nas zanima u okviru ove strategije je pitanje može li trgovina imati e, e, nuspojave, odnosno negativne posljedice na područje e, rada, obrazovanja i prehrane. E, imali smo i e, izvješće gospođe Noize o sličnom sporazumu u kojem se su postavljena određena pitanja kao na primjer pitanje e, učinka ovog sporazuma na e, prehrambenu sigurnost e, područja zapadne Afrike? To je bitno pitanje na koje moramo odgovoriti, iako je teško dati odgovor na ovo pitanje. Ali još jednom ponavljam, ne možemo sve riješiti kroz trgovinu, iako nam trgovina može pomoći u određenim područjima koja se preklapaju sa nekim drugim područjima održivog razvoja. Toga moramo biti svjesni s obzirom na sva sadašnja znanstvena saznanja s kojima raspolažemo moramo se usuditi sasvim jasno tražiti odgovor na ovo pitanje koje sam postavio malo čas od strane onih koji su ispregovarali pregovore, što znači da ovo pitanje izravno upućujem komisiji, a isto tako i izvjestitelju. Hvala, Marija Hojbuk. Hvala lijepa. E, I e, u ime zelenih e, E, želimo zahvaliti na nacrtu ovog izvješća. Malo mi je žao da potencijalne rizike i negativne e, moguće negativne posljedice trgovinskih sporazuma nisu spomenute u izvješću. Mislim da izvješće i to mora spomenuti. E, dakle, ne možemo reći da trgovinski sporazumi automatski doprinose e, razvoju i blagostanju. E, UNCTAD je na mnogo mjesta spomenuo da zemlje koje su od liberalizacije profitirali su one zemlje koje su e, gdje se to odvijalo u skladu sa njihovim kapacitetima. Mislim da na to moramo obratiti pažnju. Nadalje, mislim da ljudska prava moraju imati više mjesto na, e, među našim prioritetima od samo trgovinskih sporazuma. To mislim da mora biti spomenuto i osim toga e, standardi za okolišu o, za, za zaštitu okoliša također moraju biti spomenuti u ovom izvješću. E, socijalna odgovornost e, dionika i također e, je nešto što treba biti pojačano i ja sam uvjerena da komisija i zemlje članice ovdje ne mogu govoriti o dobrovoljnom karakteru E, nego da se tu moramo izjasniti za obvezujući karakter e, ovakvih e, socijalne odgovornosti, inače to ostaje stvar dobre volje poduzetnika i poduzeća, a to ne daje dovoljno dobre rezultate. Ako to ne naglasimo, naravno da nećemo postići političke ciljeve koje imamo. E, dakle, također ono što, što treba spomenuti je na primjer e, pitanja koja se tiču prava žena, nadalje korištenje zemlje e, i tu treba spomenuti partnerstva sa zemljama Zapadne Afrike, Afrike što se do sada nije dogodilo nove trgovinske strategije trebaju poštivati e, političke e, slobode zemalja partnera i tu se moramo doista e, koncentrirati na suradnju koja je koja će doista e, potaknuti razvoj tih zemalja. Mi ćemo dati amandmane ovog sadržaja ja se nadam da ćemo na kraju imati jedno pozitivno izvješće. Mi ćemo u svakom slučaju konstruktivno surađivati. Hvala Mislim da se nitko... Hvala Marija. Mislim da se nitko više ne javlja za riječ. Mislim da je nova strategija komisije vezana uz trgovinu bolja od one prošle. Ovdje se spominje razvoj, održivost, dakle čestitam e, povjerenici Malstrom na tome, doista mislim da je ovo bolja strategija. U petom e, dijelu svoga mišljenja u petoj točci naš izvjestitelj govore o tome da moramo poduprijeti mala i srednja poduzeća. Mislim da je to također važno. Važna je trgovina između sjevera i juga. U Keniji prošloga tjedna vidjeli smo da je veliki problem e, unutar, e, dakle suradnja, trgovinska suradnja unutar regije u istočnoj Africi i tu postoje veliki potencijali jer neke afričke zemlje sada na svu sreću polako ulaze u skupinu zemalja sa srednjom razinom prihoda. Želim također nešto reći o održivom razvoju. E, slažem se sa Šarlom da je to iznimno važna tema. Pozdravljam e, četvrti dio novog dokumenta komisije u tom pogledu i mislim da ću ja podasreti samo jedan kratki amandman u kojem ću poduprijeti upravo taj dio i sve ono što se radi vezano uz održivi lanac dobave E, dakle etičke i pravične e, scheme trgovine su samo jedan mali element, ali su primjer na koji način trgovina doista može doprinijeti boljem životu ljudi u zemljama u razvoju. Luksemburško predsjedništvo tome je bilo osobito predano, a i nizozemsko predsjedništvo zainteresirano je za tu temu, pa ću ja u svom amandmanu e, naglasiti upravo to i pozdraviti nastojanje nastojanja komisije u ovom pogledu kao i rad organizacija koje se bave pravičnom trgovinom u našim zemljama. To je važno pitanje i važan element međunarodne suradnje. Dakle, mislim da je čitavo, e, čitav taj dio doista važan i doista vas potičem da pročitate novu strategiju komisije ako se ona na odgovarajući način provede, mislim da će to biti veliki doprinos međunarodnoj e, trgovini. Nitko drugi se ne javlja za riječ. gospodin Volpak i gospodin George Koči su ovdje iz, izvolite, možete nam se predstaviti. Hvala vam lijepo, Ian Volbak iz Glavne uprave za trgovinu. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo biti u parlamentu, a osobito kada se E, hvali dokument koji smo e, mi e, iznjedrili, pa vam na tome predsjednice zahvaljujem. Jučer se u odboru Inter raspravljalo o ovom dokumentu. Također, mnogi su spomenuli dvije glavne svrhe ovoga dokumenta. Jedno je da se naglasi politički kontekst u kojem se provodi strategija trgovine i to je uvelike povezano sa onime što se radi u ovom domu. A druga svrha je da se pronađu načini da se više e, utječe ne samo na ljude koji osmišljavaju e, politike, već i na one koji provode te e, politike kao što ste i sami upravo naglasili. Čuli smo napomene gospodina Zaradila, vašeg izvjestitelja, one su uvelike povezane sa raspravom koja se jučer vodila u odboru INTE, a i sa samom e, komunikacijom komisije. Dakle, on je već spomenuo važnost sporazuma IPA, zatim schemu pomoć za trgovinu i tako dalje. Dakle, to su važne e, teme. Također postoji neki dokumenti e, koji su e, pripremljeni prije nego što su se vidjeli ishodi e, sastanka u Nairobi prije nego što su se oni mogli provesti. Ključna riječ koju smo nastojali u ovoj komunikaciji koristiti je nešto što je i vaš izvjestitelj naglasio. Naglasio je važnost sporazuma IPA, to se doista dobro uklapa u naše planove za budućnost. Gospodin Grns je spomenuo nešto konkretno, to je na stranici 25, barem engleske inačice teksta, i ovdje u prvoj točci piše da će komisija surađivati s afričkim partnerima kako bi osigurala učinkovitu provedbu sporazuma i pa što će pridonijeti i dobroj vladavini i vladavini prava u tim zemljama. Mi doista smatramo da je provedba trgovinskih sporazuma osobito teška, teško ih je isklopiti, ali osobito provesti i to je ono što želimo naglasiti i zato imamo sada u našoj općoj upravi za trgovinu e, tu inicijativu da sklapamo partnerstva za provedbu gdje nastojimo blisko surađivati sa poslovnim subjektima i e, blisko surađivati sa nevladinim organizacijama u trećim zemljama i tako dalje. Hvala vam eh, na eh, vašim pohvalama vezano uz četvrto poglavlje. Hvala. Hvala i vama, gospodin Koči iz glavne uprave Devko. Hvala, ja mogu vrlo kratko govoriti, moj kolega je već e, iznio naše glavne komentare, ja ću se samo osvrnuti na dva ili tri dodatna aspekta. Kao prvo, razvoj i trgovina dio su europskih politika već dugo vremena, no velika razlika je to što smo prije tri ili četiri godine imale dva različita politička dokumenta. U jednom se govorilo o trgovinskoj politici, a u drugoj o trgovini i razvoju. A sada smo napravili korak naprijed i povezali koliko su ta dva područja blisko povezana i drago nam je što ste i vi primijetili predsjednice e, da je ostvaren napredak. E, danas su izražene određene zabrinutosti u ovome odboru pa bih ja podupro uključivanje možda još nekoliko navoda gdje bi se spomenule neke važne politike koje moraju biti dosljedne trgovinskoj politici, ali također želim naglasiti da se u komunikaciji te politike već spominju, primjerice obrazovanje, zdravstvo, e, regulatorni aspekt, ljudska prava, e, radnička prava, klimatski aspekti, dakle samo vam želim skrenuti pozornosti da se sve te politike već spominju u komunikaciji komisije. Znači, ako je potrebno bilo kakav amandman eh, predložiti, mislim da eh, osnovu za taj amandman već možete pronaći u dokumentu koji je podastrela komisija. Hvala vam lijepo, vraćamo se sada izvjestitelju. Izvolite. Hvala lijepa, nije preostalo puno toga za reći. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim e, komentarima. E, slažem se sa većinom njih, e, ne mogu reći da se sa svima slažem, ali sa većinom i ja se nadam da ćemo moći naći zajedničke prihvatljive načine da taj nacrt, da ovaj nacrt mišljenja E, dovršimo. Samo još jedna konkretna stvar spomenuta je ova suradnja sa Vjetnam, Vjetnamom. Ja sam e, tu bio izvjestitelj. Mislim da je to vrlo dobar primjer e, toga kako integracija zemlje koja je bila smatrana vrlo siromašnom u globalnu trgovinsku schemu može pomoći zemlji u njezinom e, razvoju e, i u roku od dva desetljeća ta je zemlja sada od siromašne nerazvijene postala srednje razvijena zemlja. Evo to sam samo htio spomenuti kao dobar primjer koji po mom mišljenju e, treba e, slijediti i mislim da to treba također spomenuti u jednom amandmanu. Evo to bi bilo sve za sada. E, veselim se suradnji sa svim kolegama. Hvala lijepa. Hvala kolega. A rok za amandmane sutra popodne 18 sati, dakle nema baš mnogo vremena i e, molim vas vodite računa o tome. Hvala lijepa izvjestitelju. E, doista je bilo vrlo korisno što ste istovremeno i član odbora INTA. Hvala lijepa. Prelazimo sada na točku šest dnevnog reda. E, to je naravno uzajamni fond Europske unije za Afriku, posljedice za razvojnu i humanitarnu pomoć. Danas ćemo o tome imati razminu mišljenja, a još jednu razminu mišljenja e, imat ćemo sa, nakon što izvjestitelj gospodin Kerao sasluša današnju razminu mišljenja, a potom ćemo e, razgovarati o nacrtu e, izvješća. To je naravno vrlo aktualna i osjetljiva tema e, i ima naravno E, proračunske e, aspekte tako da će i odbor za proračun e, također surađivati s nama na ovom izvješću. Sutra imamo sastanak na temu migracija gdje će naravno i tema Afrike biti jedna od tema. Dakle, kako će stvari funkcionirati, što će se dogoditi, bit će naravno teme dana, a sada dajem riječ izvjestitelju e, Ignacio Koral, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. E, Uzajemni fond Evropske unije za Afriku e, potpisali su predsjednik komisije Juncker i 25 zemalja članica kao i Norveška i Island i to se skupa u studenom 2015. Glavni cilj ove, ovog fonda je stabilnost, posjedanje stabilnosti u toj regiji što će doprinijeti boljem upravljanju migracijama. Glavni uzroci nestabilizacije, e, upravo ta destabilizacija, odnosno nestabilna situacija su glavni uzroci migracija. Ovaj fond za Afriku e, razvijen je kako bi se sredstva za, od različitih donatora e, objedinila na jednom mjestu i e, trebao bi e, pomoći zemljama u cijeloj Africi koje su najviše pogođene e, trenutnom nestabilnom situacijom iz kojih dolaze migranti E, pritom će se e, razmatrati projekti od e, konkretni projekti svaki za sebe ovaj fond dakle se bi se trebao nositi pomoću njega bismo se htjeli nositi sa uzrocima pritom pet prioriteta a tiču se sprečavanja nelegalne, e, nelegalnih migracija, upravljanje migracijom i e, tako dalje. Radi se o sredstvima od do 1,8 milijardi eura, e, a očekuju se i dodatna sredstva od zemalja članica Europske unije i drugih donatora ukupna pomoć će do 2020. iznositi oko 10 milijardi eura, od čega se očekuje značajan doprinos e, gospodarskom rastu i razvoju i stabilizaciji situacije u, e, u afričkim zemljama. U prethodnim e, uzajamnim fondovima mnogi, mnoga obećanja e, su e, bila data, ali to je e, ali nakon toga su uslijedio slijedio puno manji broj doista preuzetih obveza. Međutim, za sada su postignuti rezultati nedovoljni tako da je e, cilj e, staviti veći pritisak kako bi se e, u budućnosti postigli bolji rezultati. Planira se integrirati i neke aktivnosti u okviru dosadašnjih drugih fondova, a također i kombinacija sa efektima iz e, instrumenta za evropsko susjedstvo. Obzirom na trenutne izuzetne e, okolnosti bitno je da se ovaj fond e, napuni kako bi se sredstva mogla koristiti za svoj prvotni, prvenstveni cilj, a to je razvoj. Zemlje članice su Eh, obećale da će uplatiti sredstva u ovaj fond eh, zemlje koje su najsiromašnije i koje do sada nisu imale eh, pristup odgovarajući pristup sredstvima za pomoć trebale bi sada imati koristi od ovog fonda zemlje donatori bi trebale osigurati da e, pomoć e, e, doista dođe do najsiromašnijih zemalja iz kojih nam i dolaze najveći brojeve izbjeglica. Što se tiče uloge civilnog društva i nevladnih organizacija i međunarodnih organizacija, e, tu će se raditi na jačanju i e, poboljšavanju e, lokalnih aktivnosti, a civilno društvo i druge nevladine i međunarodne organizacije će nastaviti sa svojim aktivnostima. Ovaj će se fond fokusirati na projekte koji se e, tiču e, konkretne situacije na e, terenu i financirat se projekti od kojih direktne koristi ima lokalna populacija, osobito najranjiviji dijelovi populacije kako bi se pružile bolje usluge u općenito stanovništvo. Što se tiče transparentnosti, projekti će biti e, e, projekti će mogu e, uključivati i elemente koji poput granične kontrole i slično što se ne može smatrati direktno razvojnom pomoću, ali svejedno će biti obuhvaćeni ovim fondom. E, naš glavni cilj mora biti smanjenje, odnosno e, ukidanje siromaštva. Ovi, e, tako da se ovaj rad u okviru ovog fonda će biti raznolik i neće se samo ograničiti na razvojne projekte u užem smislu te riječi. Evropska unija kada djeluje u međunarodnom okviru međunarodne suradnje pozvana je da e, obuhvati e, dva e, različita pogleda na stvar. Evropska unija je preuzela obaveze i mora se naravno mora održati obaveze koje je preuzela pritom imajući u vidu naše prioritete i imajući u vidu koherentnost naših politika. E, trenutno se razvojni ciljevi kombiniraju sa e, sigurnošću. E, pravila i kriteriji e, koji e, su usvojeni moraju poštivati fundamentalne vrijednosti na kojima e, počiva Europska unija. Dakle, e, pritom se mora voditi računa o poštivanju ljudskih prava i e, vladavine prava uz posebnu pažnju na prava žena, djece, manjina i drugih ranjivih i osjetljivih skupina. E, os, obzirom na nejasne ciljeve ovi, ovog fonda i pomanjkanje solidarnosti e, među zemljama članicama velika pažnja mora se posvetiti kako bi se e, ve, pratilo na koji način se ova sredstva upotrebljavaju osobito Europski parlament bi morao biti detaljno informiran o konkretnim e, akcijama koje se poduzimaju e, na temelju ovog financiranja. Aktivni angažman Europskog parlamenta trebao bi rezultirati e, iz, redovitim izvještavanjem od strane Europske komisije kako bismo imali ulogu e, kontrolne instance i naša bi uloga trebala biti snažna i u e, fazi implementacije. Velika pažnja se mora posvetiti e, načinu kako se troše ova sredstva, na primjer što se tiče hotspotova, financijska E, pomoć zemalja članica mora se e, e, kontrolirati i pratiti sa posebnom pažnjom. Politika Europske unije mora biti fokusirana na rješavanje problema koji su uzroci krize i, krize i migracija kako bi se omogućila veća zaštita migranata i e, smanjio njihov broj i broj tražitelja e, azila. Hvala lijepa. Hvala na ovom uvodnom izlaganju. E, u ime kluba zastupnika EPP riječ ima kolega Venta. Hvala lijepa kao izvjestitelj u sjeni e, mogu se e, zahvaliti kolegi Korau na dosadašnjoj suradnji i na prilikama koje smo imali za razmjenu mišljenja. Uzemni fond e, za Afriku može postati ključni instrument koji će potaknuti suradnju s afričkim zemljama, osobito na polju sprečavanja migracija. Mi se pritom ne bi trebali ograničiti e, samo na ograničavanje migracija. Ovaj fond se mora upotrebiti upotrijebiti brzo i distribucija sredstava među zemljama može se obaviti brzo i učinkovito. E, doprinosi zemalja članica za sada su vrlo na vrlo niskoj razini i nisu u skladu sa preuzetim obvezama i obećanjima. S druge pak strane, afričke zemlje moraju ostvariti svo, odraditi svoj dio posla, a to znači e, da moraju surađivati što se tiče e, primanja e, migranata natrag u njihove zemlje. Ovo su regije koje su među najnestabilnijim regijama na svijetu. Jedan od ciljeva ovog fonda je da se e, razlozi za nestabilnost uklone. Moramo staviti naglasak na razvoj institucionalnih kapaciteta kako bismo maksimirali E, učinke našeg rada i kako bismo osigurali stabilnost i mir e, u regiji. Također e, moramo dati financijsku pomoć sa ciljem razvoja potencijala afričkih zemalja. Također naglašavamo potrebu da se osiguraju načela komplementarnosti. Hvala lijepa. Erike Guerrero ima riječ. Hvala lijepa. Kao prvo htio bih zahvaliti gospodinu Korao i zahvaliti mu na ovom nacrtu izvješća i na njegovoj detaljnoj prezentaciji. Imali smo priliku pročitati njegov nacrt e, prezentacije i njegove političke procjene. Mislim da postoji široki konsenzus u vezi s tim da e, moramo biti ambiciozni kad je riječ o humanitarnoj pomoći i razvojnoj pomoći u Africi. Ovaj fond će nam omogućiti veću fleksibilnost i bržu implementaciju. Dakle, to je primjer koristog instrumenta e, pod uvjetom da se ispune tri preduvjeta. Prvo, e, ovaj fond ne smije E, zamijeniti druge inicijative koje već postoje, e, dakle ne smijemo samo prebacivati sredstva iz jednog u drugi program, e, time ne bismo pokazali neophodnu ambicioznost koja je neophodna da bi se riješili problemi. Kao drugo, ne bismo trebali upotrebljavati E, sredstva koja su namijenjena za razvoj e, moramo osigurati da inicijative koje se e, financiraju da su u skladu sa našim shvaćanjem razvoja. Na primjer, ne bismo trebali koristiti ova sredstva za zaštitu granica, to nije, ne bi trebalo biti dio razvojne pomoći. Nadalje, parlament bi trebao e, preuzeti e, zadaću e, monitoringa i kontrole kako bi se osiguralo da se sredstva iz ovog fonda dobro koriste. Dakle, da, mi jesmo za ovaj uzemni fond, ali to bi trebala biti nova, svježa sredstva a e, mora se reći da su dosadašnji doprinosi zemalja članica ovaj fond vrlo razočaravajući. A treći preduvjet je da bi e, Europski parlament e, morao provoditi monitoring nad svim programima koji se financiraju iz ovog uzajemnog fonda. Mi naravno podržavamo pristup i sadržaj izvješća gospodina Kora. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, želim čestitati gospodinu Korao na vrlo dobrom izvješću. Uzajemni fondovi se, su se do sada vrlo e, često koristili u hitnim, na primjer u slučaju tsunamija e, u jugoistočnoj Aziji kako bi se pružila brza pomoć e, ljudima koji su bili pogođeni. Po prvi put e, u dugom u jednom dugom periodu međunarodna zajednica i naše zemlje članice povezuju svoju vlastitu sigurnost sa dobrobiti i sigurnošću e, naroda u siromašnim zemljama. Dugo vremena ova veza nije bila jasna, e, nismo je bili svjesni i dugo su ljudi u razvijenim zemljama postavljali pitanje zašto uopće dajemo razvojnu pomoć e, ovim siromašnim zemljama. Međutim, sada je jasno da ako ne stvorimo e, sigurne i sigurne e, uvjete, stabilne uvjete u našem susjedstvu, da će to imati direktne posljedice na nas. Neki od mojih prijatelja u konzervativnoj stranci govorili su da se ovim ljudima treba pomoći kako bi postali bogatiji i e, kako bi to omogućilo trgovinu. Nikad nisu do sada bili svjesni e, te činjenice da e, ljudi koji žive u nesigurnim uvjetima mogu jednostavno otići iz svojih zemalja i regija, što je evo upravo sada slučaj i radi se o milijunima i milijunima ljudi. To je dakle postalo dio našeg, glavnine naših politika tek u najnovije vrijeme. Dakle, e, razvojna pomoć, povezanost između e, razvojne pomoći e, i stabilnosti u našem susjedstvu i smanjenja e, potencijalnog broja migranata, to, te, ti su elementi postali povezani tek u najnovije vrijeme. E, ono što je bitno je da doista istinski i od sveg srca e, radimo na tome da se stvore uvjeti života u ovim siromašnim zemljama kako njihovi stanovnici ne bi morali e, odlaziti i da ne bi bili ovisni o našoj pomoći nego kako bi stvorili e, zadovoljavajuće uvjete života za sebe. Dakle, do sada smo samo prematali otvorene rane, da se tako izrazim. E, međutim, e, sada je postalo jasno da ovakvi fondovi moraju postići, postati doista instrument kojima se stvara e, istinski razvoj i postiže stabilnost. E, dakle, preostaje da se vidi hoće li i ovaj fond biti samo e, zavoj koji se stavlja na otvorenu ranu ili će doista doprinijeti izlječenju situacije. Hvala. Ja želim najprije čestitati izvjestitelju, ali istovremeno moram reći da smatram da nisu postavljena temeljna pitanja. Zapravo nisam siguran koliko ovaj instrument će biti koristan i koliko će predstavljati dodatnu vrijednost. Jer komisija je rekla da je ovo nešto fleksibilniji instrument koji će omogućiti da lakše dodjeli fondove poštujući naravno pravila za izvršenje proračuna komisije. Ili ćemo izmijeniti postojeća pravila ili ćete mi morati objasniti zbog čega nam je uopće potreban ovaj instrument. Zatim, izvjestitelj je rekao da ćemo se ovim instrumentom boriti protiv nestabilnosti u Sjevernoafričkoj regiji. Dobro govori također i o sustavu obrazovanja, zdravstva, sigurnosti i migracija. Što se tiče obrazovanja, mislim da imamo instrumente za to. Što se tiče zdravlja, također imamo instrumente za to. Što se tiče sigurnosti, Mislim da se tu suočavamo sa veoma značajnim izazovima, sa novim izazovima. Možemo se zapitati tko organizira prikupljanje sigurnosnih informacija u Maliju. Da li u Maliju zaista imamo sve ono što nam je potrebno kako bismo se borili protiv izazova s kojim se suočavamo. Mislim da Francuska u tome dobro sudjeluje, ali se pitam koja je uloga Europske unije. Ove sve zemlje će u narednih 20 godina se morati suočiti sa ovim izazovima i neće imati dovoljna sredstva za borbu protiv njih, a ta sredstva koja će posvećivati ovim izazovima će biti sredstva koja neće upotrebiti za razvoj. Glede imigracija, možemo najprije reći da imamo imigracije unutar regije iz Malija u Burkinu fasu, u E, Senegala i tako dalje. Da li o tim migracijama govorimo o e, regionalnim migracijama ili govorimo o migracijama odnosno onim migrantima koji dolaze u naše zemlje. Moramo biti sasvim jasni kada govorimo o tome. Ako želimo spriječiti migracije e, ka našim zemljama, onda naravno moramo raditi na poboljšanju obrazovnog sustava, sustava zdravstva i drugih dijelova svih onih sustava koji ulaze u to. Ali moramo također vidjeti tko su nam partneri. Da li ovaj financijski instrument kojeg zovemo Trust Fund će biti instrument koji je namijenjen pojedinačnim državama ili ćemo e, imati jednog regionalnog partnera u ovom slučaju, dakle e, gospodarska zajednica sjevernoafričkih zemalja. Ta zajednica ima određeni odbor. Dakle, ta zajednica je tako strukturirana da se može boriti protiv svih ovih izazova o kojima sam ja govorio. No, možemo se zapitati je li ta zajednica najbolji partner. Možemo se zapitati zapravo trebamo li ovdje osnivati trust fund ili samo dati financijska sredstva kroz druge instrumente jer ako je ovo nešto što će samo dodati sloj na ono što imamo već sad, to je nešto što će zahtijevati dodatna ljudska sredstva i e, dodatne troškove. Dakle, prvo pitanje je vjerujemo li dovoljno našem partneru toj regionalnoj zajednici, jer to mora biti strateški partner Europske komisije, odnosno Europske unije, ili smatramo da im ne možemo vjerovati te da ćemo E, ih zaobići na neki način. Mislim da je ovo zaista značajno pitanje i moramo odgovoriti na njega zajedno sa Europskom komisijom. E, moramo se inspirirati europskim modelima koji već postoje i svim strukturama s kojima raspolažemo. Glede e, stabilizacije mira, je li ovaj naš partner Afrička unija koja već dobiva novac kroz razvojni fond ili netko drugi. U cijeloj ovoj situaciji gdje imamo različite partnere, gdje imamo različite instrumente i instrumente koje još izmišljamo, mi moramo pojasniti određene stvari. Zatim pitam se nije li ovo jedna operacija koja će biti besmislena, mada to nije namjera niti izvjestitelja niti komisije, ali kada vidim e, kako države članice hladno govore o doprinosima i koje e, zapravo više e, žele koristiti homeopatiju nego ispunjavati obećanja data u valeti. Smatram da ona sredstva koja dajemo iz Europske unije su sredstva koja ćemo iskoristiti iz fonda eh, iz Europskog razvojnog fonda. To nisu nova sredstva, to su sredstva koja su već tu, koja smo već prikupili u našem proračunu i koja dolaze iz eh, doprinosa država članica eh, kao pomoć razvojnom fondu. Dakle, nećemo imati niti jedan euro koji će doći kao novi novac. Jedino Norveška i e, Švicarska bi mogle možda doprinijeti e, novim novcem jer će se oni tek priključiti, odnosno mogli bi se tek priključiti ovoj inicijativi. Zato smatram da je ovo inicijativa Europske unije koja jednostavno nije smislena na razini Europske unije. E, ovdje ne uključujem e, Veliku Britaniju koja je došla do doprinosa od 0,7%. to je jedina zemlja koja je od 2004. godine ispunila svoje obećanje po pitanju javne javnog doprinosa e, razvojnom e, fondu. E, zato mislim da nam ovaj trust fund ne treba, ne moramo izmišljati nove instrumente, mogli bismo se usredotočiti na jačanje postojećih struktura, a ako te strukture nisu funkcionirajuće, onda to trebamo sasvim jasno reći i u tom smislu trust fond bi tre, nam bio dokaz za naš neuspjeh. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Mislim da mi svi želimo obraniti načelo e, razvojne politike i učinkovitosti razvojne politike i moramo na kritičan način govoriti o ovom instrumentu. Teško mu se usprotiviti, ali moramo sasvim jasno reći da ovim pokušavamo na neki način e, dati dojam da ozbiljno se bavimo pitanjem izbjeglica i da kroz ovaj trust fond želimo riješiti korijene migracije i pozivamo zemlje partnere da bolje surađuju s nama na ovom pitanju i na pitanju povratka izbjeglica u zemlje podrijetla. Mislim da ne bismo trebali predstavljati ovo kao nešto savršeno. Ovdje se radi o prirodnoj posljedici reakcije političara kada dolazi do krize. Mislim da to nije ništa više od toga. Skeptična sam glede novog razvoja e, sigurnosnih projekata. Sasvim je jasno da ne postoji razvoja bez sigurnosti, niti sigurnosti bez razvoja. Ali sada mi govorimo o korištenju e, ono malo novca što imamo iz proračuna za razvoj. Kao da ćemo na taj način riješiti problem migracija i izbjeglica i e, razloga zbog kojeg imamo izbjeglice, pa budimo ozbiljni. E, neki od najvećih donatora na svijetu još uvijek nisu uspjeli riješiti e, izvorni problem e, izbjeglica, a oni drugi donatori su to još manje uspjeli učiniti. I sada je došlo do tog požara kojeg moramo gasiti i moramo biti svjesni učinkovitosti naše razvojne pomoći, opasnosti fragment pomoći, usmjeravanja e, novca u takozvane sigurnosne svrhe kojima nećemo pomoći ispunjavanju razvojnih ciljeva. Zato se tome trebamo usprotiviti. Želim također dodati i nešto što je izvjestitelj već spomenuo, a to je korištenje postupka nadgledanja koje se ne mogu primijeniti ovdje. Dakle, na koji način ćemo biti sigurni da smo barem donekle ispunili zacrtane ciljeve, ako ne možemo to sve pratiti. E, komisija ima uvjete za praćenje, a koji su još e, stroži nego uobičajeno. Ja zaista nisam zadovoljna ovom situacijom i smatram da je šteta što koristimo ovaj e, magični e, štapić kako bismo riješili problem kojeg nismo uspjeli riješiti do sada. Žao mi je što je do ovog došlo, ali zaista sam to morala reći. Da, Znamo da vlade traže da se učini nešto više, ali istovremeno nam ne daju više sredstava za to. To je pitanje koje je već postavljeno na sastanku vijeća. Ministri su rekli da bi se trebalo više učiniti, ali ministri financija su rekli da ne mogu e, dati više novaca Sada gospodin Vers iz glavne uprave Devko. E, upućena su vam neka pitanja, a isto tako možda želite nešto dodati. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala na izvješću i e, povratnoj informaciji koju smo dobili od e, izvjestitelja. Dat ću vam određene komentare i odgovore na pitanja koja su postavljena kako bismo e, zajamčili odboru za razvoj da ćemo ispoštovati kodek E, u ovom trust fondu i sve ono što budemo radili s ovim fondom će se raditi uz poštivanje ovih uvjeta. Iako postoji takozvani border management, iako postoje sigurnosni aspekti koje moramo uzeti u obzir, mi ćemo ispoštovati uvjete za dobro funkcioniranje i dobro upravljanje ovim fondom. Što se tiče doprinosa država članica, komisija jedino što može učiniti je složiti se s onim što države članice odluče. Mi bismo naravno htjeli imati druge doprinose, a ne samo te homeopatske koje je netko spomenuo, ali nažalost ne možemo učiniti više od toga. Možda i na Europskoj komisiji e, da dokaže da je moguće postići rezultate e, i da ćemo uz te pozitivne rezultate dobiti i više sredstava. Možda moramo pozitivnije gledati na ovaj trust fond i e, reći da ako bude on uspješan imat ćemo i dodatna sredstva. Ovaj trust fond nije fond za humanitarnu pomoć, ovo je fond za razvojnu pomoć, to moramo sasvim jasno reći. Kolege koji se bave humanitarnom pomoći imaju posebne instrumente za to, iako je predviđeno da određena sredstva iz glavne uprave EKO budu prebačena na nas, ali to e, je samo mala količina. Ovo je fond za, e, ovo nije novi financijski instrument, ovo je instrument za e, provedbu dosadašnjih projekata koji će biti financiran iz financijskih instrumenata. To moramo naglasiti. Mi smo dakle ovdje uspjeli osnovati trust fond kojeg će financirati e, razni fondovi između ostali i Europski razvojni fond i glavna uprava DEVKO. To je E, jako značajno za naglasiti. Mi smo htjeli imati takozvani globalni fond za borbu protiv zajedničkih izazova e, na u zapadnoj i sjevernoj Africi. Gospodin Gerens je govorio o dodatnoj vrijednosti Trust fonda i o pravilima fleksibilnosti koja su zacrtana. Naravno, mi ćemo ispoštovati pravila i financijski ugovor, ali ovaj Trust fond je provedbeni fond, što znači da je donošenje odluka mnogo brže, jer ovaj trust fond je već odobren od strane odbora FEDA i može funkcionirati po potrebama. Danas govorimo o migracijama, to je glavno pitanje i e, borba protiv e, korijena imigracije, razloga zbog kojih dolazi do migracije, ali e, sutra ćemo govoriti o nekim drugim pitanjima. Naprimjer, što se tiče Malija, ne možemo Morali bismo više govoriti o sigurnosnim aspektima i postizanju mira. Što se tiče OECD-a, moramo odgovoriti na ono što je rečeno o tome. Imamo 200 milijuna eura koji su e, preuzeti iz indikativnog programa za zapadnu Afriku i to u suglasnost OECD-a. OECD u potpunosti surađuje sa operativnim odborom Trust Fonda. Oni nemaju pravo glasa jer e, pravo glasa mogu imati samo određeni e, donatori, e, odnosno ne mogu imati pravo glasa donatori jer to nam ne omogućuje naša financijska uredba, ali u svakom slučaju oni mogu sudjelovati u radu operativnog odbora i mogu biti, mogu nadgledati E, trošenje sredstava u odnosu na regionalne programe. Dakle, imamo 200 milijuna eura za zapadnu Europu koji nam dolaze iz ovog indikativnog e, regionalnog programa. Što se tiče našeg partnera, dakle, spomenuta je Afrička unija. Ovo nije instrument koji će biti konkurent za Afričku uniju, e, već suprotno. Mi želimo da ovaj instrument bude sasvim dosljedan E, onom instrumentu kojeg imamo za postizanje mira u unutar Afričke unije. Ovo instrument koji je dodatni instrument kojim ne želimo zamijeniti neki drugi instrument, to je dodatni instrument za bilateralnu pomoć i kojim ćemo postići određenu fleksibilnost u odlučivanju financiranja određenih projekata i tema tih projekata. Ne zaboravite da su indikativni nacionalni programi, e, programi za stvaranje radnih mjesta ili e, borbu protiv migracija, ali to nije e, dovoljno u odnosu na ono što želimo postići ovim trust fondom. Dakle, tu postoji zaista komplementarnost između svih fondova i uz fleksibilnost i brže donošenje odluka e, zahvaljujući ovom trust fondu. Budite sigurni da ćemo u svakom slučaju ispoštovati e, kodeks odbora OECD-a u primjeni ovog fonda. Hvala, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. E, evo, gospodin Francilika želi nešto reći. Da, ja ovdje moram predstaviti mišljenje kolege Arne Licija koji nije ovdje sa nama danas, a on je izvjestitelj u sjeni. Čekao sam da mi date riječ, ali evo, na kraju sam shvatio da vjerojatno ne znate da ću ja govoriti umjesto njega. E, ja želim samo predložiti, jer smo mi ipak zaključili <laughs> ovu temu, gospodin Guerrero je govorio o ime socijalista, ovo nije prva rasprava i imat ćemo još jednu raspravu o ovom izvješću za dva tjedna, pa bi možda bilo dobro da tada govorite o ovom izvješću, ako se slažete s tim, jer zaista već kasnimo. To ćemo reći e, Arniju liscu e, Ako, jer zaista kasnimo, pa bi bilo dobro da to odgodimo za kasnije. Ignacio, e, vratit ćemo se na ovo pitanje za par tjedan. Ako imate još neki e, kratak komentar onda može. Da, evo zaista samo kratko, želim se svima zahvaliti na i komentarima i sugestijama. Mislim da svi e, članovi ovog odbora e, imaju za cilj postizanje i ostvarivanje ovih razvojnih ciljeva. Ovo nije instrument kojeg, kojim želimo e, kojim želimo preuzeti sredstva za razvoj iz jednog fonda i prebaciti ih u drugi. Mislim da naš parlament mora imati e, jako stajalište o, ovom instrumentu i mora inzistirati na e, sustavu nadzora, kao što je to rekla i Eva, to je veoma značajno. Slažem se sa svim e, komentarima, manje više, koji su dati i mislim da sada moramo raditi na dodatnim instrumentima koji mogu predstaviti dodatnu vrijednost. E, na taj način ćemo ojačati i e, stajalište odbora za razvoj i samog Europskog parlamenta, a to nije nešto što će nam oduzeti sredstva za razvoj i taj novac uložiti u nešto drugo. Hvala. Mi ćemo se naravno vratiti na ovo kada budemo imali izvješće, dakle za par tjedana. Hvala još jednom i predstavnicima komisije. Sada moramo e, ići nešto brže jer imamo glasovanje koje je predviđeno u 11.30, a već kasnimo. Govorit ćemo o e, reviziji definicije e, službene razvojne pomoći, sastanak odbora OECD-a za razvojnu pomoć će se održati sutra. Oni će razmotrati ovo pitanje i drago mi je što je Šantan e, Mari Nisen iz glavne uprave DEVKO e, odnosno trebala je biti danas sa nama, ali nažalost e, nije mogla doći na naš sastanak. Jerome Leroy je tu umjesto nje i on će nam reći što će se desiti na sastanku sutra u Parizu. Hvala. OECD želi ažurirati statistički sustav za mjerenje e, službene razvojne pomoći. Tu postoje različiti ti smjerovi o kojim želim govoriti, na, dakle, na kojim će se govoriti i sutra na sastanku. Prvi smjer je pojašnjenje direktiva o miru i sigurnosti. Mislim da ste o tome već razgovarali u prethodnim raspravama. Drugi smjer je prijedlog rasprave o provedbi e, troškova za donatore, naročito što se tiče izbjeglica, kako bismo imali transparentniji i točni način provedbe za novi instrument koji se zove e, ukupni, ukupna službena pomoć za održivi razvoj kojim se želi, e, želimo nadovezati i nadopuniti e, službenu razvojnu pomoć. Tu ćemo vidjeti kako mjeriti instrumente iz privatnog sektora, a to pripada drugoj rundi rasprava nakon sporazuma iz 2014. godine o E, suverenim e, e, zajmovima. Četvrto se, četvrti smjer se tiče mira i sigurnosti i za 2014. 2014. godine smo se dogovorili o tome da trebamo pojasniti poveznicu između sigurnosti i razvoja. Imali smo rasprave na tehničkoj razini između različitih članova E, odbora OECD-a za razvojnu pomoć i htjeli smo vidjeti kako pojasniti ove direktive o razvoju i sigurnosti. Nakon svih ovih e, rasprava još dosta postoji razilaženja između članova OECD-ovog odbora. E, Belgija je zatražila od predsjedavajućeg odbora OECD-a da osnuje skupinu koja će raditi na kompromisnoj verziji i sada se održavaju rasprave sa predstavnicima na visokoj razini iz različitih ministarstava koja su nadležna za ove aspekte e, mjerenja službene razvojne pomoći u državama članicama. Oni su uspjeli doći do sporazuma u ponedjeljak e, kroz prešutni dogovor je dogovoreno E, dogovorena revizija postojećih e, direktiva i smjernica. O tome će se govoriti i na sljedećem sastanku kao i sljedećeg tjedna. Postojala su oprečna mišljenja što se tiče mira i sigurnosti. Mi u komisiji radimo sa kolegama iz EAS-a kako bismo bili sigurni da to sve bude e, ažurirano u skladu sa svim postojećim smjernicama i direktivama koje imamo e, glede sigurnosti i e, mira. Ono što je Belgija postigla u ovom kompromisnom dogovoru je e, jamčenje službene razvojne pomoći u području sigurnosti i mira i da se mora ostvariti cilj razvoja zemlje kroz službenu razvojnu pomoć. Tu postoji test koji se mora proći. Također smo e, pojasnili i ulogu e, vojske i e, žendarmerije i njihova suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova i svaki put smo htjeli zajamčiti da ovi akteri se koriste kada civilna sredstva nisu na raspolaganju, a njihovo djelovanje će se odvijati uz suradnju sa civilnim akterima koji su na raspolaganju. Tu, je već, tu su već predviđene određene akcije. Što se tiče uzroka uzroka terorizma mi ne financiramo ništa što se tiče e, izravnih e, prototerorističkih mjera niti e, obavještajnih agencija, ali naravno financiramo sve one aspekte razvoja koji pomažu u borbi protiv uzroka terorizma. Drugo pitanje o kojem se govorilo prošlog mjeseca e, se tiče izbjegličke krize u našem e, u Europi i troškova zemalja donatora. OECD i odbor OECD-a za razvojnu pomoć je razmotrio direktive koje se trebaju ažurirati ili pojasniti u uputili su upitnik državama članicama. Ovo je ponovno područje koje zbog sadašnje situacije je postalo veoma osjetljivo i tu također postoje obrečna mišljenja između država članica o ono što o čemu se raspravljalo glede ovih eh, direktiva i smjernica OECD-a je eh, pitanje privremene pomoći izbjeglicama u zemljama donatorima. U prvih 12 mjeseci se to može računati kao e, službena razvojna pomoć. Također premještanje izbjeglica i troškovi tog premještanja se također mogu smatrati kao službena razvojna pomoć, ali e, prisilno premještanje i vraćanje izbjeglica se ne može smatrati kao službena razvojna pomoć. Na svakom članu e, odbora OECD-a je da odluči koje troškove će prijaviti e, kao službene troškove e, razvojne pomoći i tu postoje razlike o tome na koji način će se to zaista provoditi na primjer EU kao donator ne prijavljuje troškove za izbjeglice kao službenu razvojnu pomoć. Europska komisija je za bilo koje rješenje koje će nam omogućiti da imamo točnije i transparentnije obračunavanje službene razvojne pomoći. Zato se očekuje takvo pojašnjenje sada kada se nalazimo zaista u e, krizi, a to pojašnjenje moramo postići na jedan miran način. Ako postoji konsenzus, onda ćemo naravno e, biti svi zadovoljni s tim e, i kada zaista bude vrijeme za to, moći ćemo revidirati i direktive. No međutim, sada je vrijeme dosta ograničeno. Moramo vidjeti kako veoma brzo na transparentni i točni način e, računati službenu razvojnu pomoć. Na sastanku također je e, obrađeno i pitanje zastupnika Gerensa Pitanje je e, može li komisija reći koliko je u 2015. godini potrošeno službene razvojne pomoći od strane zemalja donatora e, i u tim zemljama e, koji su donatori. Za 2015. godinu još sad imamo samo preliminarne informacije a iz drugih država članica imam, Europske unije imamo određene informacije, ali te države članice nisu članice odbora OECD-a. Htjeli bismo imati najprije potpune podatke kako bismo e, dali točnu, e, točan odgovor. Tek 2016. godine ćemo imati agregirane podatke o ovim zemljama. Ono što imamo za sad su podaci iz 2014. godine ali smo morali koristiti i neke podatke iz 2013. godine jer dvije države članice imaju veoma e, malo e, prijavljene službene razvojne pomoći za 2014. godinu. Ovo je malo komplicirano, ali e, situacija je takva da države članice Europske unije trideset 3,31 milijardu E, eura kao troškovi za izbjeglice u okviru službene razvojne pomoći. To je povećanje za 1,47 milijardi u odnosu na 2013. godinu po sadašnjim cijenama. To predstavlja trošku od 5,7% ukupne službene pomoći za održivi razvoj za 2014. godinu. Ti e, troškovi su se moraju sagledati u okviru e, cjelokupne službene razvojne pomoći prijavljene od strane država članica za 2014. godinu. Dakle, ukupna službena pomoć za održivi razvoj je 2,36 milijardi za 2013. i 2014. godinu. Dakle, sada smo postigli 59 milijardi 236 e, milijuna eura. Dakle, tu je došlo do povećanje povećanja za troškove u zemljama donatorima, ali isto tako je došlo i do povećanja službene razvojne pomoći koja je otišla i u e, zemlje, partnerske zemlje. Mi dalje pratimo veoma e, budno e, brojke koje ćemo dobiti uskoro od ostalih država članica, ali zajamčeno nam je već da je i i dalje došlo do povećanja e, službene razvojne pomoći 2015. godine. E, imamo razlike između iz E, zemalja o troškovima za izbjeglice, na primjer e, Njemačka nam nije prijavila svoje troškove, a e, neke druge zemlje su prijavile do 20% već troškova u okviru službene razvojne pomoći. Dakle, tu postoje također velike razlike. A sada ću predati riječ Žeromu koji će govoriti o druga dva područja. Hvala Šantal. Evo ja ću pokušati e, kratko govoriti o dvije stvari. Najprije ću govoriti o moderniziranju instrumenata za mjerenje sredstava u privatnom sektoru, a zatim ću govoriti o javnom sektoru. Najprije što se tiče privatnog sektora. Mi se nalazimo u kontekstu moderniziranja službene razvojne pomoći, a naročito se nalazimo u kontekstu mjestu gdje postajemo svjesni svih onih instrumenata koji se ne smatraju e, donacijama. Dakle, ovdje govorimo o zajmovima i o e, investicijama. Mi moramo uzeti u obzir i ove dodatne instrumente, dakle koji se ne smatraju donacijama, koji su sve bitni i bitni njihov značaj se e, povećava. Za 2014. godinu odbor OECD-a je došao do, konsenzusa e, glede instrumenata koji se ne smatraju donacijama za e, o, ona područja koja se ne smatraju općinama. Tu moramo uzeti u obzir brojke koje se smatruju ekvivalentom za donacije. Što se tiče zajmova, e, uzimamo u obzir e, trajanje zajma, kamata i tako dalje. I na ovaj način možemo i začunati ukupnu službenu razvojnu pomoć, dakle za cijeli ovaj sektor koji ne podrazumijeva donacije morali smo također nadopuniti ovaj e, sporazum dodatnim sporazumom koji govori o zajmovima e, privatnog sektora. Izazov koje, s kojim se suočavamo je taj da objedinimo sve ove podatke vodeći se načelima koje mora biti ista za sve sporazume. To će ovdje e, biti e, uzeto u obzir najprije dakle najbitnije institucije koje daju zajmove dakle komisija ne jer komisija neće davati zajmove ali e, Europska investicijska banka će biti uzeta u obzir ovom modernizaciju kroz ovu modernizaciju u sadašnjoj situaciji postoji konsenzus između odnosno tražimo konsenzus između dva različita pristupa između instrumentalnog pristupa i institucionalnog pristupa. Institucionalni pristup želi kao početnu točku uzeti kapitalizaciju financijskih eh, institucija i to priključiti cjelokupnoj službenoj razvojnoj pomoći, a kroz drugi pristup se želi svaki zajam uzeti u obzir u izračunavanju službene razvojne pomoći, uzimajući u obzir dakle e, trajanje zajma i kamate. Države članice i države odbora OECD-a će odlučiti e, pristup koji želi primijeniti. Načela će biti ista i za instrumentalni pristup i za institucijski pristup. Mi ćemo koristiti kao mjeru ekvivalent u donacijama, a sustav mjerenja će biti sličan onome kojeg smo koristili za suvereni sektor, državni sektor, uz razliku da nećemo imati tu razinu uvjetovanosti jer E, rizik prezaduživanja u ovom sektoru e, je ravan nuli. Dakle, ovo su pregovori koji su sada u tijeku. Mi želimo imati e, postići konsenzus ako je moguće već sutra na sastanku i moramo zajamčiti da ova mjera koju ćemo uzeti u obzir bude otporna na sve buduće testove, odnosno da nas se ne optuži da umjetno želimo povećati količinu službene razvojne pomoći. Dakle, to je dio koji se odnosi na privatni sektor, a sada ću e, preći na takozvani TOST. E, to je dakle ukupna službena pomoć za održivi razvoj TOSSD to je instrument koji treba biti dodatni instrument za mjerenje e, priljeva sredstava službenoj razvojnoj pomoći koji ne dolaze iz službenih izvora. Tu postoji e, značajan dio financijskih sredstava koji se ne smatraju službenom razvojnom pomoći. Tu bismo trebali uzeti e, takozvane e, ukupna globalna javna sredstva i e, mješovita financiranja e, i financiranje područja mira i sigurnosti koji se za sad ne računaju kao službena razvojna pomoć. E, mi smo predložili pilot projekt koji će nam omogućiti da vidimo e, je li ovo izvedivo, znamo da moramo najprije odrediti e, područje primjene, to je najznačajnije, kako bismo znali je li moguće ovo izvesti, jer e, količina koja je predviđena e, predstavlja 50% više službene razvojne pomoći, e, dakle koja do sada se ne računa kao službena razvojna pomoć. Zato moramo sasvim jasno reći da ovim ne želimo zamijeniti E, mjerenje službene razvojne pomoći, već želimo ovo koristiti kao dodatni instrument za mjerenje službene razvojne pomoći. Um, Hvala vam lijepo. E, imamo dvoje kolega koji su se za sad prijavili, Li Nirždiva e, Deva i molim vas samo da budete kratki. Ja dolazim iz sjeverne Njemačke, u sjevernoj Njemačkoj svi govore vrlo kratko, pa ću i ja tako. Hvala vam lijepo, hvala na vašim razmatranjima. Što se tiče situacije sa e, službenom razvojnom pomoći, o tome se u Njemačkoj trenutačno mnogo raspravlja i e, u svakom slučaju ovo što ste iznijeli u dokumentu ću ja uključiti u te rasprave u e, Njemačkoj. Hvala, kolega Deva. Predsjednice, ja nisam zadovoljan. Ja ne razumijem doista kako razvojna pomoć za inozemstvo se može iskoristiti za rješavanje e, pitanja migranata u njihovim vlastitim zemljama. Mislim da je to ono što ste rekli. Dakle, doista kako možete iskoristiti tu pomoć da biste naselili migrante u njihove zemlje? Jeste li razgovarali sa Erikom Saltheimom? Što je on o tome imao za reći? E, dobro, o tome se već e, dakle razgovaralo e, u sklopu ove promjene, ali čućemo odgovor. Šarl, kratko molim vas. Pitanje koje je predviđeno za točku 19. na našem dnevnom redu je sada otvoreno, otvorili su ga predstavnici e, Europske komisije. Hvala što ste to učinili, iako niste odgovorili u potpunosti na moje pitanje. Vidim da uspostavljate sustav koji će nam omogućiti da odgovorimo na njega kroz elektronički sustav koji e, će se početi primjenjivati, no međutim šteta je što moramo čekati do kraja 2016. godine kako bismo znali podatke iz 2015. godine. E, mislim da bi e, zapravo javni sektor, odnosno sektor koji se tiče Europske komisije trebao biti isto onako performantan kao što je i privatni. Ovaj instrument mjerenja o kojem ste govorili je veoma zanimljiv, ali moramo biti oprezni što se tiče e, službene razvojne pomoći jer e, tu se također postavljaju određena pitanja, naročito što se tiče sredstava koja su predviđena za izbjeglice. Ako sam dobro shvatio, vi ste rekli da ćemo uzeti ovdje samo dva prva mjeseca, ako nisam nešto pogrešno shvatio. Ali i ovdje moramo vidjeti da li to zaista služi razvoju ili je to kontraproduktivno. Jer ako dođe do odljeva mozgova u svim zemljama koje su u razvoju, onda e, na taj način ne doprinosimo razvoju, već radimo upravo suprotno. Zar ne bismo mogli imati popis koji će biti dosta iscrpan o troškovima zemalja članica koje prihvaćaju e, izbjeglice, a koje spadaju u službenu razvojnu pomoć. Ne govorim o troškovima za izgradnju mreža i postavljanje mreža onih zemalja koja to rade kako ne bi primile izbjeglice, već govorim o onim troškovima zemalja koje su primile izbjeglice i koje imaju troškove, dakle vezano uz njih. Može li mogu li se ti troškovi računati kao službena razvojna pomoć, barem djelomično, jer to je e, jako bitno u ovoj današnjoj situaciji. Pogledajte, u Njemačkoj, zahvaljujući e, novcu koji je potrešan za 1 milijun e, izbjeglica, poboljšana je konjunktura i tu je E, povećana unutarnja potrošnja na tržištu, što znači da Njemačka može predstaviti pozitivan proračun, a to ponekad predstavlja negativan utjecaj za naš proračun Europske unije. Zato smatram da bi sve države članice trebale predstaviti barem jedan dio troškova kao službenu razvojnu pomoć. Hvala vam lijepa. Mislim da ne možemo čestitati dfk na ovoj raspravi koju ste vodili sa službom za vanjsko djelovanje interno. Mislim da bismo barem trebali moći očekivati da će se dogoditi ono što ste i sami tražili, a to je transparentnost u izvješćivanju. Jer inače bojim se da kroz tu takozvanu modernizaciju definicije službene razvojne pomoći se samo sve više udaljavamo od načela učinkovitosti. Dakle i unutar Europske unije i naših institucija mogli bismo biti malo transparentni. Hvala lijepa. Dobili ste pitanje od Anlis. Jesu li ti dokumenti javni? Možemo li odluč... pročitati što će se sutra odlučiti na odboru? Možemo li to poslati našim kolegama? Evo, da ću vam, oprostite Davore, da, tako je, i vi ste na popisu. Evo, vrlo kratko ograničit ću svoje komentare na to da kažem sa donošenjem programa do 2030. E, godine e, sada znamo da je u pitanje razvojnog programa uključeno i pitanje mira i sigurnosti i stoga naravno postoji potreba za modernizacijom službene razvojne pomoći i u tom kontekstu razumijemo ono što se trenutačno događa u odboru DAK, ono što se događa u vašoj suradnji sa e, DEVKom i službom za vanjsko djelovanje. Dakle, to je posljedica programa za 2030. i e, takav pristup dobio je potporu većine u e, ovome parlamentu. Evo, samo sam to htio reći. Hvala vam lijepo. Šantal, izvolite. Kada je riječ o trošku za izbjeglice i o tome da se to uzme u obzir kao službena razvojna pomoć, dakle nije riječ o razvojnoj pomoći u inozemstvu, nego o službenoj razvojnoj pomoći. Postoje članci u direktivu direktivama gdje stoji da troškovi za privremenu pomoć izbjeglicama u državama donatorima u prvih 12 mjeseci se mogu smatrati službenom razvojnom pomoći, a to su troškovi prijevoza i privremenog smještaja hrane E, trošak za dobrovoljno premještanje e, izbjeglica u e, države koje će ih prihvatiti se također može uključiti u službenu razvojnu pomoć. Također Dakle, e, prisilne mjere, mjere deportacije ne mogu se uključiti u trošak službene razvojne pomoći, no tu govorimo o izbjeglicama, a ne o migrantima. Dakle, to moraju biti izbjeglice koje imaju izbjeglički status, a ne ekonomski migranti. To treba jasno reći. E, ono što nas zanima jest da postoji što transparentnije izvješćivanje o tim troškovima kada se ti troškovi uključuju u službenu razvojnu pomoć. E, znači možda ovo sad nije odgovarajući trenutak da mijenjamo te direktive, direktive postoje i jednostavno želimo da se primjenjuju na transparentan način. Što se tiče dostupnosti podataka o i razvojno pomoći nas svakako zanima sve što će nam omogućiti da znamo što se troši i da to saznamo što je prije moguće nakon što takav trošak nastane. Nažalost, države članice u određenom trenutku podnose izvješća DAKU i mi za to saznajemo tek nakon što su ti podaci analizirani i nakon što se e, ponovno daju na raspolaganje. Mislim da sam time odgovorila na sva postavljena pitanja. U redu. Poštovani kolege, sutra je sastanak odbora DAK, vidjet ćemo kakav će biti ishod ishod tog sastanka, informacije sa sastanka ćemo dobiti, dakle pobrinut će se evo naše kolege da e, taj dokument nakon sastanka dođe do svih članova odbora i nadamo se da će predsjednik odbora DAK uskoro doći pred naš odbor. Zahvaljujem vam puno što ste danas bili ovdje unatoč tome što smo vas kasno pozvali. Hvala vam lijepo poštovane kolege. Idemo sada na glasovanje. Mnogo toga imamo za glasovati. Počet ćemo odnosno počet ćemo sa provjerom. Molim vas da svi pritisnete odgovarajući e, gumb da provjerimo da nam strojevi za elektroničko glasovanje rade. Provjeravamo da strojevi za elektroničko glasovanje rade. Ok, the vote. Well, we can add It doesn't matter nerves. We can add you in. So I minute. Zatvaram glasovanje. Provjeravamo samo da li sustav radi. Sve u redu, sustav radi, evo, nevjerojatno. U redu, sustav nam radi, možemo sada prijeći na glasovanje. Prva točka za glasovanje je točka broj 8, razrišnica za 2014. godinu. krećemo sa Europskim fondom za razvoj. Ne znam da li želite nešto reći ili možemo odmah glasovati. Možemo glasovati, vi ste vrlo popularni izvjestitelj. Idemo odmah glasovati. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, to su e, sve amand... Dakle, za svi amandmani izvjestitelja. Tko je za? Dakle, svi amandmani... Oprostite, usmeni amandman na kraju vašeg popisa za glasovanje. Čekajte malo, gospodine Štir. Barem u glasačkom listu EPP-a upozoravam naše kolege, to je stranica broj 5, jer naš poredak je drugčiji od vašeg. Dobro, omogućit ćemo EPP-u onda da nas sustigne. Dakle, ovdje je riječ o EDF-u, Europskom razvojnom fondu, Davore je li to jasno? Oprostite, mi smo slijedili redoslijed koji imamo u dnevnom redu. Ne, imate pravo, ne pratimo taj e, poredak, imate pravo. Meni je osma točka Oprostite, moramo početi iz početka. Ja ovdje imam krivi redoslijed dokumenata. Dakle, oprostite, imala sam krivi glasački list, ispričavam se krivo su mi bili poredani dokumenti. Ispričavam se, krenut ćemo iz početka. Dakle, krećemo od razrešnice za opći proračun. Razrešnica za opći proračun. To je dokument 2154 iz 2015. Ispričavam se još jednom, gledala sam krivi, krivu glasačku listu. Predlažete da glasujemo skupno za prva četiri amandmana. Slažete se, skupno glasovanje za prva četiri amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se.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 Suzdržani usvaja se. Amandman 9. Oprostite, ne glasujemo o amandmanu 9. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjerit ćemo za amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Ovo e, preskačemo. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odličan amandman. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 16. Tko je za? Oprostite, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo sada glasovati o izvješću, odnosno mišljenju, ovako kako je izmijenjeno i dopunjeno. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 22 naprema 4 e, mišljenje je, odnosno izvješće je usvojeno. Idemo sada na sljedeću točku za glasovanje, dakle razrešnica za 2014. Ovaj puta je riječ o Europskom razvojnom fondu. Nadam se da sad imam odgovarajući e, popis za glasovanje. Gospodin Preda predlaže da za prva četiri amandmana glasujemo skupno, može li? Dakle, prva četiri amandmana, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim usmeni amandman izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedam, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, tko je za, protiv, suzdržani, Molim vas, provjerit ćemo amandman 11. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se, bilo je blizu za jedan glas. Amandman 12 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo drugi dio, amandmana 12, otvoren glasovanjem, zatvoren glasovanje, odbio se. Amandman 13, ko je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, dakle, provjerit ćemo amandman 13, otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje, Usvaja se. Imate pravo. Amandman 14. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Dakle, 16. E, o njemu ne glasujemo. 17. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usmeni amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman, deve, e, amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Glasujemo za ovako izmijenjeno izvješće. Otvaram glasovanje, zatvaram. Usvaja se. Čestitamo gospodine, gospodine Franculika na oba ova izvješća. Zahvaljujem svim kolegama, bez njih ovo ne bi bilo moguće. U redu, idemo sada na točku broj 10, ribolovne mogućnosti na Grenlandu. Nemamo amandmana, glasujemo o izvišću u cijelosti. Otvaram glasovanje o izvišću. Zatvaram glasovanje. 26 glasova za jedan protiv, izvješće se usvaja, e, pa zahvaljujemo kolegi Kuluglu na ovom izvješću. Idemo sada na nešto duže glasovanje. To je mišljenje o Europskoj uniji u globalnom okruženju koje se mijenja, mišljenje gospodina Heiza iz odbora AFET. Imamo čitav niz kompromisa za ovo mišljenje, pa se nadam da glasovanje neće biti predugo. Krećemo od amandmana broj 1, Davora Štira, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, usmeni amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kompromis 3 e, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 15 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 16 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 23 tko je za, protiv, suzdržani Provjerit ćemo. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Konačno glasovanje o mišljenju. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 25 naprema 1, jedan suzdržani glas. Zahvaljujem gospodinu Hejzu, zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni i svima ostalima koji su ovim kompromisima svima nama olakšali život. A sada idemo na nešto duže glasovanje. Tema je privatni sektor i razvoj. Izvješće gospodina Deve. Želite li nešto reći prije glasovanja? Želim samo zahvaliti svim kolegama na sjajnoj suradnji sa svima njima. Pokušao sam razumjeti njihova stajališta, a mislim da su se i oni potrudili razumjeti moje, te im svima zahvaljujem. Imamo i mnogo kompromisnih amandmana. Ovo je nov način eh, sagledavanja stvari, pa vam zahvaljujem. Hvala, vidim da je mnogo e, to rada uložena u postizanje kompromisa, zahvaljujemo svima. Krećemo od kompromisa 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91, tko je za, protiv, Ljudi niste glasovali, molim vas da glasujete. Tko je za? Amandman 21 protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 102, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 102, otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provići ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se sa jednim glasom više. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo za 109. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Još nisu. Sad jesu. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 110. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 i 119 su jednaki. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo provjeriti, dakle 118 i 119, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 121. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo to provjeriti. 122. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 127, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo, 127, izvolite. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se sa jednim glasom više. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Idemo na kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Amandmani 142, 143, 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Liberali mi se ne, ne dižu ruke. Dakle, provjerit ćemo ovo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandmani 146, 147, 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. 104, ne, 150 e, i 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandmani 150, 151. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaje. Ne, oprostite. Odbijaju se. Amandman 153. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Amandman 153. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Oprostite, moramo glasovati za amandman 152, jer je 150, 151 su bili odbijeni. 152 tko je za, protiv, suzdržani, mislim da, je da se odbija, ali provjerit ćemo. 152, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 153, to smo glasovali. 154, 155, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, 156. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 18. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I sada idemo na kompromis 19. Ko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 30a, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 169, 170, 171, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 184. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 185 i 186. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvoja se. 187, o tome ne glasujemo, idemo sada na amandman 190, 191, 192 koji su identični, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje 190 do 192. Zatvaram glasovanje odbija se, iako tjesno. 194 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196, 97 i 98 tko je za, protiv, suzdržani, mislim da je isto, ali provjerit ćemo jer je tjesno, dakle 196 do 198, jesu li svi glasovali, zatvoran glasovanje, odbija se sa istom većinom. Kompromis 23, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 201. Ne, ne, oprostite. Moramo glasovati za 199 za sve osim za četvrtu rečenicu. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, 199 otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se.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 Provjerit ćemo. Amandman 212. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Oprostite, preskočila sam kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada amandman 218 tko je za, protiv, suzdržani. Ne vidim dobro, neki ljudi ne dižu ruke. Amandman 218 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 219 u tri dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo prvi dio amandmana 219, pa otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Drugi dio amandmana 219 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio 219, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. I to izgleda istom većinom. Amandman 220. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 221. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 248 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 249 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 249, otvaram glasovanje. Mislim da smo ga odbili, ali provjerit ćemo. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 250 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se istom većinom. Kompromis 33, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 267, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja, provjerit ćemo 267. Jeste li glasovali? Zatvaram glasovanje, usvaja se. 268 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 36 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 274, amandman izvjestelja, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 274. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. A sada kompromis 1, ovdje govorimo o uvodnim izjavama. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21, 22 i 23 koji su isti tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, od 21 do 23 otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Ne, glasujemo za 24, zatim amandman 25, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se 26, Tu glasujemo o prvom dijelu, amandmana 26, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27, 8 i 9, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30, 31, koji je za, protiv, usvaja se. Amandman 30, 32 do 34 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 usvaja se. Amandman 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 44, 45 i 46 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 53 otvoran glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje, odbija se. Zatim amandman 55 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56 tko je za, Dakle, 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 57. Tko je za? Protiv? suzdržani, mislim da se odbija, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje, odbija se jednim glasom. 61, 58 do 60, ko je za, protiv, provjerit ćemo. Provjera 58 do 60, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 61 do 63. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je to odbijeno. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 65. 65, 66. Tko je za? protiv, suzdržan, provjerit ćemo 65-66, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Dakle, kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 76 do 78 8 identični su tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 80, 79, 79 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 80 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 83 tko je za, protiv, suzdržan, Morat ćemo provjeriti 83, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 84 se ne razdva, razmatra. 85 je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodne izjave, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3, tko je za, Možemo li odjednom glasati u bloku od 3 do 13? Ne, nećemo glasati u bloku. U redu, amandman 3, bit ćemo brzi. 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 4. Za, protiv, suzdržan, usvaja se 5. 6, 7, za, protiv, suzdržan, usvaja se 8. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 9. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 10. Tko je za, 10, 11, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 13 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. A sad moramo glasati o mišljenju odbora AFET. Mislim da je prvo o čemu moramo glasati je e, članak 4, e, to je usvojeno 5, tko je za, protiv, suzdržan, Mm, to moramo provjeriti, dakle članak 5, mišljenja AFET, jesu li svi glasali, usvaja se e, članak 7, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se članak 10, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 13 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 15 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 16 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, mišljenje odbora INTA, članak 4 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 7 koji je za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo članak 7 mišljenja odbora INTA. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 8. Tko je za, protiv, suzdržan? To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se konačno glasanje poimenično otvaram glasanje jesu li svi glasali usvaja se sa 21 glasom za protiv je glasalo 5 čestitke Devi Uloženo je mnogo rada, mnogo vremena, hvala lijepa na svemu tome. Mislim da smo time završili sa glasanjima. Završili smo dakle ranije sa dopodnevnim dijelom sastanka. Mm, podsjećam koordinatore da imamo ručak sa ministricom Nizozemske u e, restoranu za zastupnike.